Možemo Kolejny punkt porządku obrad brzmi... Możemy nastaviti. Ponovno vas pozdravljam. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava visoke predstavnice komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku vezanih u situaciju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. U ime potpredsjednice komisije i visoke predstavnice predajem sada riječ gospodinu povjereniku. Moramo biti malo strpljivi. Ok. On behalf high representative u ime visoke predstavnice, povjerenik Hristo Ilianides, izvolite gospodine povjereniče. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Hvala vam na ovoj prilici da vam predam e, izjavu od strane gospođe Mogherini vezanu uz situaciju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Svi ste upoznati sa tragičnim događajima u Kumanovu, na sjeveru zemlje, blizu Kosova i Srbije. Mi smo izrazili našu sučut obiteljima i prijateljima poginulih. Mi svačamo da su ti događaji pokrenuti od strane kriminalnih mreža, a ne toliko zbog etničkih uzroka i komisija stoga pozdravlja da su sve strane, a to je iznimno se udružile na više etnički način te su zajedno osudile te aktivnosti. Jedna od strana je također odigrala vrlo važnu ulogu kada se radi o tome da se pomogne e, po nalaženju jednog rješenja bez daljnjeg krvoprolića. Dopustite mi sada da se osvrnem na dugoročno planiranje vezano s e, rješenje za političku krizu. Naravno, toga ovi događaj ne, smiju odvratiti našu pažnju. Kao odgovor poziva Europske unije i drugih dionika za političku odgovornost vezano uz ono što se otkriva u okviru skandala prislušivanja koju oporba objavljuje Znamo da je prošlog tjedna došlo do ostavke dvaju ministra i šefa sigurnosne službe. Već smo rekli da je to konkretan korak prema političkoj odgovornosti i da se nadamo da će ti razvoj doista pridonijeti tome da se povrati povjerenje u državne institucije. U tom smo kontekstu također pratili e, dva niza prosvjeda do kojih je došlo u Skopju u nedjelju i u ponedjeljak. Vrlo je važno da svi mogu slobodno izražavati svoje mišljenje i to se dogodilo na oba prosvjeda na miran način. Sve strane su primjereno djelovale, a to će biti bitno i u budućnosti. ova politička kriza je dovela do toga da je Europska unija pozvala na to da se povrati uobičajen politički dijalog između e, stranke na vlasti i glavnih oporbenih stranaka. Drago mi je što su troje od vaših kolega odgovorile na poziv Johanesa Hana kada se radi o tome da se olakša dijalog između te dvije glavne stranke. Kao što znate, uvaženi zastupnici ovog parlamenta, gospodin Weigel, Howitt i gospodin Kukan, su zajedno s povjerenikom Hanom se ovdje susreli u Sazburu i to jučer te danas rano jutro sa predsjednikom vlade bivše Jugoslavenske republike Macedonije, gospodinom Grujevskom i sa čelnikom opribene stranke, gospodinom Zajevom. To je bio važan sastanak. Jasno je da obje strane poduzimaju e, određene napore, da svačaju ove napore posljedništvo isto tako vrlo ozbiljno što se tiče toga da se usuglasimo oko razlika o mišljenju i o dijalogu, tu naravno ćemo trebati voditi dalje sastanke. Isto tako kada se radi o demokratskim načelima i o približavanju Makedonije i Europske unije kao i o tome da se na prvo mjesto stavi sam interes te zemlje. Mi pozivamo sve strane da nastave u tom duhu surađivati i u tom kontekstu pozdravljamo njihovu spremnost da se ponovno sastanu pod pokriteljstvom eh, tih posredničkih napora. A također pozdravljamo da su četiri glavnih čelnika stranaka se sastali u Skopju 14. i 18. svibnja te da su se složili da se ponovno nađu 26. svibnja u pokušaju da nađu zajednički put napred, jer građani te države zaslužuju bolje od ovog trenutnog političkog zastoja. To je politički zastoj koji se odugovlači i koji jednostavno ne odgovara očekivanjima građana pozivamo čelnike te države da preuzmu na ozbiljan ovaj način svoje odgovornosti i da interese te države stave iznad interesa svojih stranaka. Istovremeno je Europska unija pozivala odgovarajuće, odgovarajuća tijela vlasti da provjeri sve optužbe navodnog eh, krivog postupanja uključujući i one optužbe koje su sada nastale u okviru ovog skandala prikušivanja i da se to se odvija na transparentan način. Europska komisija je također odaslala e, tim iskusnih pravnih stručnjaka kako bi se pozabavili nekim od sustavnih problema vezanih uz koje je Europska komisija prije izrazila svoju zabrinutost, a do kojih je sada došlo nakon ovog e, skandala prisluškivanja. Te sustavne probleme treba riješiti kako bi ova zemlja kandidatkinja mogla se vratiti na pravi put e, kao što i zaslužuje. U zaključku mogu reći da je naš kolektivan odgovor u ovoj krizi dobar primjer za to kako razne službe, institucije Europske unije mogu zajedno surađivati tako što koristimo naše vlastite alate i kako na taj način možemo odaslati jasnu europsku poruku. U svemu tome mi također usko surađujemo s našim međunarodnim partnerima na terenu kako bi svakako poboljšali tu situaciju. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. thank you, Mr. Commissioner. Now time for the representatives of political groups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 Gospo predsjje, sno na ignoriu turnši nalvo ja ignorii pote irhan išmernikati ki ti perhiša ti. Žlja sam pitati kolego dali zna kakva je bila kronologija događanja ovdje o make ne znam, možete da mi vi objasnite kakva je bila kronologija događanja. A sada o ime Richard Howitt na dvije minute. Gospodine predsjedaveće, hvala lijepo. Mislim da je ovaj proces koji se treba događati, treba se, i prošle, se dogodio sastanak prošle noći, ali treba ostati naravno i u jedan povjerljiv proces, jer e, to je proces koji se nastavlja i u kojem sudjeluju sve strane. E, neki članovi iz Europskog parlamenta su komentirali ovu situaciju. Prvenstveno da se treba završiti bojkot oporbe da se vrati u parlament kako bi te političke institucije nastavile svoj normalni rad i život. Jer ovo kako se sad događa nije pravi odgovor. Druga stvar, mi nismo nikada ni podupirali, niko nije podupirao jedan takav bojkot parlamentarne oporbe. A mislim da bi članovi ovog parlamenta trebali isto tako pokazati isto razumijevanje, isto toleranciju, ne bi trebali ni u kom slučaju nikog kriviti. Mislimo da je sve što je ovu krizu pokazalo, da bi ambasadori iz Europske unije trebali pokazati i tražiti da podnesu odgovornost oni koji su bili odgovorni za sve što se ovdje dogodilo i što se dovelo do ovih tragičnih događaja i za ono što je bilo u različitim skandalima oko prisluškivanja se doznalo. Zatim mislimo da trebamo nastaviti dijalog u vezi pregovora sa pristupanjem. U ovom trenutku mislimo da će sada biti drukčiji nastavak. Zatim nitko nije iznad zakona, ali međutim ako vi stavljate šefa oporbe u zatvor, onda nećemo raziti solidarnost samo s njim, nego i sa samom idejom demokracije koji bi takav korak doveo uopće pa znak pitanja. Predsjednik Grojevski je zapravo ne stajao po strani i zato je došlo do toj eskalacije u Kumanovu jer da se, se nije na vrijeme ništa događalo. Obitelje koje su bile tamo su pretrpile teške, teške traume jer je 18 ljudi, 18 policajaca poginulo, a satima su trajale pucnjave i borba. I e, obitelji sam rekla da je sve skupa bilo, a međutim nije samo međuetnički sukob, nego da je sve skupa jedna posljedica i vezano za jednu tešku političku destabilizaciju čitavoj zemlji. Mislim da treba nastaviti ove pregovore jer ovaj smrtonosni napad jedan tragični podsjetnik da se to treba zaista čuti na što se dogodilo u Kumanovu, to nije baš direktna odgovornost Europe, ali ako očekujemo da će političke stranke Europe iz te zemlje iskazati svoju i preuzeti svoju političku odgovornost, onda naravno i mi u Europi moramo u cijelosti biti odgovorni i tako postupati. Hvala lijepo. U ime Cera grupa zastupnik Angel Zambaske na jednu minutu. Izvolite. Bardzo Уважаеми колеги, Hvala. Gospodine predsjedavajući. Po vremena policijskata operacija. E, moram odmah reći da imam veliko suosjećanje sa svim policajcima i svima koji su tamo ubijeni. A zatim želim svoju kategoričnu pomoć iznijeti za sve one koji se zauzimaju za nastavak demokratskih reformi i za stabilizaciju situacije u toj državi. Vlada je dužna puno, puno odgovora, pogotovo za optužbe zbog korupcije, zbog recimo različitih snimki koje sada kursiraju i koje je oporba i drugi izvori pustila u javnost. I koje govore upravo o skandaloznim događanjima. Zato mora objasniti javnosti sve što se događalo. Nadalje, ja u cijelosti podupirem prihvaćanje Makedonije u Europsku uniju i u NATO, ali to će se dogoditi samo ako dođe do odlučne borbe protiv mržnje i zloporabe povijesti koja se instrumentalizira, a pritom se

Time for answer. Уважаеми Koliko sam ja shvatio vaše pitanje, mislim da se treba udovoljiti europskom kriteriju i da temeljna prava građana se moraju poštivati. Samo na taj način država može štititi svoj teritorij, svoj integritet teritorijalni. A sada ispred Alda e, Ivo Vajgal, izvolite. Gospod komisar, tudi jaz bi se vam rad zahvalil za izvrstne besede in, in zelo natančen, natančen uvod, ki ste. Hvala. Također vam e, zahvaljujem na ovom jasnom uvodu u ovu raspravu. Ovaj parlament je s velikom e, većinom e, podržio, podržao makedonsko članstvo u Europskoj uniji. Mi smo to naglasili, mi smo naglasili da ta zemlja već ispunjava cijeli niz uvjeta za pokretanje pregovora za pristup. no tu postoje prepreke zbog ovog apsurdnog sukoba oko imena zemlje. Ova rasprava danas, nažalost, nije e, rasprava koja se fokusira samo na tome da se taj proces e, davanja e, statusa zemlje kandidata Makedoniji nastavi, nego moramo razgovarati o ovom tragičnim događajima u Kumanovu o etničkoj borbi i graničnim problemima e, e, one sve stvari koje su nam tako poznate vezano za e, zemlje jugoistočne Europe i tu imamo islamski šovinizam i Makedonija je zapravo potpada i pod geostrateški utjecaj Rusije mi moramo osmisliti jedno kompromisno rješenje koje bi nam omogućilo da otvorimo pregovore sa Makedonijom kompromisno rješenje za ime. I mora ona također postati kandidat za članstvo NATO. Što se tiče e, odnosa sa Grčkom, susjednom zemljom, pa to je zemlja koju mi u potpunosti podupiremo i mislim da se ne bismo trebali tu usredotočivati na najuže interese vis-a-vis ovog manjeg susjeda te zemlje. Što se tiče ove prijetnje e, blokiranja e, članstva Makedonije u NATO, to je također nešto što moramo e, riješiti, nešto moramo poduzeti. Mislim da makedonski političari koji su odgovorni za ovu internu krizu moraju također nešto poduzeti kako bi zajamčili euroatlantsku budućnost svoje zemlje. Imamo pitanje. Gospodine Tadeus, izvolite. Imate riječ. Kolego, pažljivo sam vas saslušala i koliko sam shvatio vi ste zapravo rekli da borba Grčke oko ovog im pitanja imena e, je besmislena. Pitam se kad, da se to dešava u vašoj zemlji da je Skoplje izrazilo teritorijalne pretenzije prema vašoj zemlji i da to utječu na vašu zemlju. Biste li vi tako olako rekli ovo što ste sada rekli, e, a što se odnosilo na moju zemlju? Izvolite. Samo da vam kažem jednu stvar. Mislim da u naša vremena ima puno, u ovim vremenima ima puno važnih tema Mislim da ovaj problem djeluje umjetno, to je jedan umjetni sukob. I ja bih rekao, e, tome se treba stati na kraj, to naprosto više nema smisla. Hvala. GUE NGL Socija iz GUE NGL. Jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, prije dva mjeseca kad se raspravljalo o e, napretku, izvješću o napretku e, bivše Jugoslavijske republike Makedonije, kad se govorilo o nekim negativnim aspektima, e, rekli smo da to neće pomoći doprinijeti napretku. Ovo što se sada dogodilo u Kumanovu je na najgori mogući način potvrdilo da je situacija zaista takva. Vladavina prava, ljudska rad, ljudska prava se gaze u našoj zemlji, u našoj susjedstvu i e, ja poštujem načelo dobrosusjedstva, ali ipak u toj zemlji nema demokracije. Moramo se usredotočiti mi kao Europska unija. Sva druga pitanja, e, sve druge stvari koje se rade, naprosto e, i dalje produljuju tu tragičnu situaciju i pogoršavaju tu krizu. Nastavak e, takve politike, kolege, mislim e, podriva sama načela na kojima počiva Europska unija. Ne smijemo to izgubiti iz vida. I to sada stoji na putu svakom napretku i razvoju u zemlji koja se zove Firom. Hvala. A sada ispred zelenih Tomaš e, Meserić. Izvolite. Hvala. E, dragi kolege, mi u Zelenima se slažemo sa kolegama koji kažu da situacija u Makedoniji je zaista teška i da i dalje postoji sve veća prijetnja. Kriza je regionalna i interna makedonska politička kriza je rezultat toga i to ne iznenađuje jer zemlja deset godina čeka da počnu pristupni pregovori normalno je da se izgubi politička ravnoteža. Makedonija je zapravo postala princa Velsa eh, Europske unije, deset godina čeka na tron. I mada mi eh, podržavamo da nova grčka vlada ne nastavlja istu politiku kao njeni prethodnici ipak mislimo da postoji velika mogućnost da nova grčka vlada ne samo promijeni ekonomsku politiku nego i svoju politiku prema makedoniji i pohvaljujem e, nastojanja naše tri kolege da se privedu e, tri makedonske vođe našim, na, za stol pregovarački ali nastavak pregovora nije dovoljno makedonska vlada bi trebala odmah eh, pokrenuti jednu nepristranu i transparentnu istragu eh, kako tragičnih događaja u Kumanovu, tako i svih drugih optužbi eh, koji se iznose u okviru te krize. Ako to ne mogu, onda treba odstupiti i treba se izabrati nova vlada. Mnogo toga treba izgraditi u Makedoniji, ali treba početi gradnju sada. Hvala. Hvala. Prihvaćate li plavi karton e, gospođe Sokorove? Hvala, gospodine predsjedniče. Podsjećam vas, e, kolega, na nešto što su rekli veleposlanici nakon sastanka sa gospodinom Gorevskim. Rekli su da su premijeru izrazili zabrinutost što vlada nije postigla napredak na tom pitanju e, zloporabe ovlasti, optužbe vezano za to. No sada postoji zabrinutost oko toga u kojoj mjeri je odlučna vlada da zaista poštuje e, te vrijednosti, euroatlantske vrijednosti i da krene u proces pristupanja EU. Grčka podržava europsku budućnost firoma, ali ako oni poštuju dobrosusjedske odnose i odgovarajuće vrijednosti. Trebamo prestati sa ovim lošim vicem gdje se pregovara sa zemljama koje krše međunarodno pravo i čije vlade ne pokazuju nikakve želje da se, da se drže e, tih e, vrijednosti Europske unije. Podsjećam vas da postoji vremenska ograničenje za pitanja po plavom kartonu. To je 30 sekundi, to se ne smije preći. Evo, izvolite, odgovorite gospodine. Hvala što ste nas podsjetili na to. Da, mi se u potpunosti slažemo, osim što smatramo da, odnosno što nema pristupnih pregovora s Makedonijom, baš zato što Grčka to blokira. Hvala. Hvala. Ispred FDD-a, gospodin Batten, izvolite. Povjerenik Stilanides nam je pokazao, nam je lijepo prikazao situaciju u Firomu. Opisao je nasilje, ubijanje na sjeveru, govori o dugoročnoj političkoj krizi koja vlada u toj zemlji. E, znam da to podcrtava težinu problema, no ipak on kaže Europska unija šalje svoje pravne stručnjake koji će riješiti te sistemske probleme tamo. Povjerenik je uvjeren da će Firom uskoro se vratiti na pravi put i e, nastaviti putem kandidature i pristupa Europskoj uniji. Još 11.3. ovaj parlament je glasao u prilog, e, odnosno izglasao izvješće o napretku firoma kao i toliko zemalja prije, firoma nema nikakve veze kako, je, kako vlada korupcija u firmu sa stanovišta Europske unije. Ono što je važno je da još jedna zemlja se pridruži ovom velikom imperiju. E, želim puno sreće pravnim stručnicima da riješe te probleme. Zaista im želim puno sreće. Hvala. A sada Sotirios e, Zaklanopolos. opasni razvoj događaja u Firomu i u široj regiji nisu nikakvo iznenačenje. To je posljedica i nastavak e, uplitanja e, SAD-a, Europske unije i NATO u toj regiji. Pod, ekspanzionizma kod tih zemalja i eksploatacija e, svega toga etničkih sukoba na Kosovu, promjena E, granica buržoaske vlade koje stupaju na snagu i antiradnička politika koju oni onda primjenjuju to je e, samo novi, novo oruđe za redistribuciju bogatstva i omogućuje daljnje bogaćenje velikim poslovnim koncernima. To je njihov interes. Oni se hoće boriti protiv e, monopola Rusije i SAD-a i ljudi na Balkanu i u Firomu su živjeli u miru, u socijalizmu, a čim je došao kapitalizam suočili su se sa siromaštvom i eksploatacijom. Vrijeme je da e, zaustavimo tu imperialističku ekspanziju i intervencije i pristup Firoma i drugih zemalja u Europsku uniju i NATO će samo pogoršati situaciju. Gospodin Peterle. Dame i gospodo, želim prije svega se zatvariti, zatvoriti povjereniku Nidesu. On je vrlo jasno govorio o Makedoniji, bivšoj er, Jugoslavenskoj republici. Ta je zemlja sada zaista u političkoj krizi, a otvaranje pregovora je blokiran. Nakon e, situacije i događaja u Kumanovu, situacija je zaista e, kritična ne samo za Makedoniju, nego i za širu područje. Drago mi je da sam čuo o ovim stavovima i drago mi je da i stranke albanskih makedonaca žele da u e, sobranju Makedonije se nastavi rad. Zahvaljujem se kolegama Kukanu, Hauitu i Vajglu na svemu što su učinili. Drago mi je da vidim da se na političkim mitinzima svi kulturno ponašaju. I drago mi je da ćemo e, da ćemo moći naš sastanak našeg mješovitog parlamentarnog odbora održavati na ispravan način. I e, trebamo omogućiti da dođe do opipljivih i konkretnih rezultata u procesu pristupanja. Moramo paziti da sve ovo što se događa ne izazove nove sukobe. Ne smijemo istovremeno zanemariti mnoge probleme e, Zapadnog Balkana i bivše tenzije. Ova situacija nije nešto za što se odgovorna samo Makedonija. Prihvaćate li plavi karton gospodina Senadinosa? Gospodin Senadinos. Hvala, gospodine predsjedniče. Htio sam pitati kolegu kada te ljude zove makedoncima. Ja sam rođen u Kastoriji koja je bila dio Grčke Makedonije. Što bi onda, kako bi mene kolega zvao, nekoga, kao, da li bi rekao da sam ja netko iz Skopja? Gospodine premijeru, izvolite, odgovor. ako ste se rodili u Grčkoj i Makedoniji, pretpostavljam da bi vas se teško moglo zvati kao nekoga iz Koplja. Svatko ima svoj identitet i može živjeti u skladu s tim identitetom bez obzira gdje se nalazio. Gospodin Falkenstein, dvije minute, izvolite. Viceprezident Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege, i ja bih želio kod naše kolege Vajgela i, i, i kod uvaženog povjerenika zahvaliti se na svim naporima posredovanja. To je vrlo težak zadatak. Naime, moramo dogovoriti jedan novi početak, a da pritom cijelu zemlju ne pogurnemo u propast. Tijekom vikenda sam bio u Skopju i vidio sam kako deseci tisuća ljudi prosvjeduju za obrat u smjeru više demokracije, E, više vladavine prava, neovisnog pravosuđa, manje korupcije i manje kriminala. Pritom nije bilo važno da li su govorili socijaldemokrati. Mnogo bitnije je bilo da e, je, su sudjelovale mnoge nevladine organizacije, tamo su bili ljudi različitog etničkog porijekla i sve se odvijalo mirno. To su bili mirni prosvjednici i službene institucije i službenici su se također vrlo mudro ponašali. Upravo takva reakcija približava Makedoniju Europskoj uniji i to moramo podržati. Mi izražavamo sućut obiteljima i prijateljima onih koji su poginuli u Kumanovu, no siguran sam da se pritom nije radilo o etničkom sukobu, već o čistom kriminalu. I zato moramo pripaziti kada i dajemo izjave da ne govorimo, ne naglašavamo previše etnički sukob. E, želim da naši napori posredovanja budu uspješni, zato je potrebna pripremnost na kompromise i to ne samo na jednoj strani, već na svim stranama, ali nemojmo se zavaravati niti jedan šef vlade, osim možda jednog, bi preživio vijest vijesti koje su objavljene o njemu i o njegovoj vladi, kao što je to bio slučaj u jeku ove afere prisluškivanja u Makedoniji. Hvala. Eh, eh, Hvala ispred DCR-a. E Gospodin Barkov, eh, jedna minuta. Ja sam netko tko dolazi iz Republike Bugarske i zato me jako brinu pokušaj da ta regija postane jednostavno talac političkih interesa. Čak je i ruski ministar Lavrov danas izjavio da susjedne zemlje žele podijeliti Makedoniju. Pa to je absurdno. Etički sukobi će jednostavno izazvati negativne posljedice za cijelu regiju. Jedina moguća stvar za bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju je da slijedi europski put i da jamči prava manjina. Ali prava manjina e, u bugarske manjine nisu e, zaštićena. Žao nam je za sve što su poginuli, ali na stotine tisuća onih koji imaju bugarski identitet sada su u opasnosti u zemlji koja je na putu ulaska u Europsku uniju. Kako da to prihvatimo, a njihova se prava krše? Prihvaćate li plavu, plavi karton od gospodina Epivideosa? Da. Hvala, što je naša αποδέχεστε την Hvala vam lijepo na prihvaćanju mog pitanja. Vi ste govorili o zadržavanju političkih interesa u okviru kojih zapravo cijelu jednu državu e, držimo taocem. Možete li možda objasniti na koga se to primjenjuje? Na E, državna tijela koja ne ispunjavaju kriterije iz Kopenhagena i uopće se ne kreću u tom smjeru ili ste mislili na nekog drugog? Možete li to pojasniti, molim vas? Hvala na pitanju. Pa, moram reći da sam mislio na pregovore Makedonije s Europskom unijom. Ja sam državljanin Bugarske i zastupnik u Europskom parlamentu. Međutim, tri četvrtine moje obitelji rođena je u Makedoniji, e, bilo u e, Bugarskoj, bilo s druge strane granice. Ja mislim da Makedonija mora štititi prava svih manjina, uključujući i Bugarske.

Viceprezident Ulrike Lunaček, jedna minuta, BTZ. Ulrike jedna minuta, hvala lijepa. Povjereniče, dame i gospodo, mislim da smo svi mi bili šokirani ovim brutalnim napadom i ubijanjima u Kumanovu. Situacija je vrlo osjetljiva i i izaziva veliku zabrinutost. Mora se istražiti što se dogodilo, uključujući optužbe da je možda sam, e, sama vlada e, Gajevskog e, organizirala ovaj napad, uz pomoć Rusije. Ako se ispostavi da je to bilo tako, oni moraju dati ostavku. Moram vam objasniti dvije stvari. Ovaj napad u Kumanovu nije bio napad islamista, to, to su bili teroristi. Također to nije etnički sukob i to moramo naglasiti. Vrlo e, sam bila zadovoljena kada sam vidjela e, prošle nedjelje albanski srpske e, pravoslavce i muslimane koji su mirno prosvjedovali u Skopju pod ujedinjenom zastavom. To je jako dobar znak. Također bih željela pozvati EPP da prestanu braniti političare njihovog političkog usmjerenja koji su se odmakli od vladavine prava i od demokratskih načela. Hvala lijepa. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Karskog? Da. Gospodine Karski, izvolite. Da, imam pitanje za gospođu Lunaček. Ona dolazi iz europske zemlje koja je dovoljno udaljena od Balkana, ali unatoč tome još uvijek dovoljno blizu Balkanu. Koje je vaše mišljenje o imenu zemlje? Možda bi trebalo biti vrlo teško, vjerojatno vrlo teško živjeti u zemlji u kojoj ne znate ni kako ju, kako ju možete zvati, kako se ona zove. Što vi mislite o tome? Izvolite. Hvala gospodine Karski na ovom pitanju. Pružili ste mi prigodu da nešto kažem o nečemu što nisam stigla reći tijekom svoje prve minute. Uvjereno podržavam sve one u ovoj kući koji su pozvali grčku vladu mi imamo mnogo simpatija prema vama u odnosu na vašu borbu protiv e, oštrih mjera štednje i u tome vas podržavamo. No međutim, isto tako mislim da vlada e, Sirize bi trebala učiniti nešto novo u Europi i utrti put rješavanju ovog spora oko imena e, Makedonije. Ignacio Korao, jedna minuta, izvolite. Hvala predsjedniče. S jedne strane grujski s druge strane zajedno. Oni su se jučer sastali ovdje i pokušao se posredovati. I to nije lako između dvije strane e, koje su sada u jednom političkom dijalogu koji je prilično stao. U međuvremenu Stanovnici prosvjeduju, a situacija je sve više eksplozivna. I e, to je rezultat i toga što se već deset godina čeka e, pristupanje e, Makedonije. Ti građani umjesto da idu sve više u pravnu državu zapravo su napravili puno koraka natrag. Mi u Europskoj uniji moramo reći da su neke države zaista odgovorne za situaciju i ja se samo mogu nadovezati na ovo što je rekla kolegica Lunaček o tome da bi grčka vlada morala napraviti iskorak. Hvala gospodin Eleferios Sinadinos. U prosincu 2012. godine e, Europsko vijeće donijelo jednoglasnu odluku da se moraju poštivati načela dobrosusjedskih odnosa, potrebno je uvoditi reforme i riješiti pitanje e, imena Makedonije pod pokroviteljstvom UN-a. Očekujete li da Grci odustanu od 2000 godina svoje povijesti E, u e, Firomu se je situacija e, upravo time dovedena u pitanje. Da li Fajram je otvorio bojišnicu u inozemstvu, ali isto tako i interno. Te se stoga mi pitamo zašto je Fajram u sukobu sa Grčkom i Bugarskom iz povijesnih razloga, te isto tako sa Albanijom moramo imati sve to na umu. Putovao sam na različita mjesta koja biste vi trebali posjetiti i razgovarati sa makedoncima. Tamo ćete naći mnoge odgovore. Vrlo teško je za Grčku prihvatiti nastavak razgovora o siromašnim Grcima koji stoje na putu e, europskog fararma. Oni ograničavaju sve. Gospodin E, Ostović. Da. Prihvaćate li plavu karticu? Da. Predsjedniče, kolege, hvala vam na prihvaćanju plave kartice. U istinu, ovo ne bi trebala biti filozofska rasprava kako možemo zvati određenu regiju, e, kako možemo nazvati građane koji su rođeni u Grčkoj ili Makedoniji. Neke zemlje jesu priznale Makedoniju pod nazivom Makedonija. E, neka pitanja su otvorila tek kasnije, no moje pitanje je vezano uz regionalnu suradnju angažiranost. Mnoga praktična pitanja se mogu riješiti na bilateralnoj i multilateralnoj razini. Pitam vas koji su praktični koraci koje biste vi predložili u ime Grčke kako bismo uključili Makedoniju u regionalnu suradnju, kako bismo pomogli toj zemlji da provede reforme koji su prijeko potrebne. Hvala. Ne mislim da ova zemlja, Fajram, izražava teritorijalne pretenzije prema susjednim zemljama, Bugarska, Albanija i Grčka. Drugim riječima, na te zemlje sam mislio. Dominis, hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam e, već rekao da iako se radi o izvješću o napretku Makedonije, da se e, ta riječ napredak teško može koristiti. Prije se radi o stagnaciji nego li o napretku. A sada se moramo vidjeti da se radi o nečem još e, gorem, došlo je do nazadovanja s obzirom na političku krizu koja je, se nastavlja. Međutim, veliki problem koji postoji u Makedoniji jest nedostatak kulture kompromisa i stvarnog dijaloga. Kao i drugi kolege, pozdravljam činjenicu da je Europski parlament organizirao trojku koja pokušava deblokirati situaciju u sastavu Kukan, Weigel i Howard. Ali pitam se istovremeno kakva je situacija i strategija socijalista koji istovremeno odlaze na ulice kako bi na ulici osporavao vladu. Nije lako čitati što je iza toga, niti na ulici, niti u pregovorima. Drago mi je da gospođu Lunaček zanima što rade pučani i kako se odnose prema pravnoj državi. Ali meni bi bilo jako drago kada bi se ista zabrinutost izrazila kod predsjednika vlade e, socijalista u Europi. Možda niste čuli, ali u Rumunjskoj je tako predsjednik vlade bio već ranije suđen. Mislim da ne smije ulica rušiti vladu. I ovdje se ne radi nikako o Europskoj pučkoj stranci, ovdje se radi o ozbiljnoj političkoj krizi. Osim toga, ta politička kriza ima i etnički element koji je jako opasan, a socijalisti, liberali i zeleni ovdje govore o e, narodima, ali vrlo dobro znate da u toj regiji to može biti jako eksplozivno. Prihvaćate li plavu karticu, gospođa Lunaček? Izvolite. Hvala, gospodine Preda mi kao zeleni kritiziramo EPP socijaldemokrate, pa ponekad čak i e, naše vlastite ljude. To nije naš problem, ne morate oko toga brinuti. No ono što sam ja mislila je sljedeće. Ne referiram se na našu jučerašnju raspravu sa gospodinom Orbanom, već e, na sljedeće. Vidjeli smo da neki pripadnici vaše političke obitelji su i dalje ostali na njegovoj strani, iako je postao e, vrlo totalitaran i to je nešto što ne biste smjeli braniti. Samo to sam željela reći. Hvala lijepa. Izvolite. Gospodine Preda. Pa što da odgovorim na ovo što ste rekli? Ne želim da se ova rasprava o vrlo teškoj političkoj krizi u zemlji koja je za nas bitna pretvorim u raspravu u Europskoj pučkoj stranci. E, jer vi sada tražite e, žrtvena janja zato što ste sada vi zeleni politički slabi pa onda pokušavate na taj način popuniti vaš politički program. Prihvaćate li sljedeću plavu karticu gospodina Denbaskog? Dragi kolege, pa ne slučate li da se ovdje ne radi o sukobu između Europske pučke stranke i između zelenih ili nikakve europske stranke. Pa radi se o sukobu na Balkanu, a oni koji su s Balkana jako dobro znaju u čemu se radi. To je međuetnički sukob i to je jako opasno. Radi se o kršenju ljudskih prava i o korupciji. Taj problem nema nikakve veze s oporbom i podjelom e, ljevice i desnice, već o teritorijalnom integritetu se radi. Gospodine Preda, izvolite. E, pa da, slažem se, trebamo se koncentrirati na Makedoniju, ali nismo nikada zaboraviti da možemo načiniti i zlo ako na Balkanu u različitim zemljama podstičemo rješenja koje su zapravo samo ideološke improvizacije. Nažalost, u nedavnoj prošlosti imali smo puno takvih primjera. Gospodin Poltoris, hvala lijepa. Mislim da zlorabimo plavu karticu. Nisam čuo niti jedno pitanje gospođe Lunačak. Čuo sam samo ovu političku razmjenu mišljenja. Hvala. Zastupnik Sergej Stanišev, jedna i pol minuta, izvolite. Mikrofon. Radili? Uvaženi predsjedniče, uvaženi povjereniče, uvaženi kolege. Postojalo je vrijeme kada je Makedonija bila među predvodnicima za pristup Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu. Međutim, danas smo suočeni sa dubokom političkom krizom i trebali bismo biti svjesni da se ne radi samo o situaciji prepunoj momentuma, već o temeljnim pitanjima koje su ugrađena u europsku ideju. Moramo se pitati na koji način smo došli do ovakve situacije i kako je Europska unija podcijenila sve ono što se događalo u Makedoniji i to vrlo dugo došlo do uspostave totalitarističkog režima koji e, je vrlo opasan i pod e, pravosuđe i po demokraciju i koji obstruira vladavinu prava. Bio sam među prosvjednicima u Skopju u nedjelju, no nisam bio tamo da e, držim prodike i učim ih nečemu, već sam samo želio iskazati svoju podršku. Vidio sam ljude različitih političkih opredjeljenja, ljude iz nevladinih organizacija, iz medija, svi su e, bili zajedno i branili su demokratske vrijednosti. Jedan od govornika iz e, studentskog pokreta je rekao ovo nije nešto što se tiče moći, već toga kako bi država trebala funkcionirati. To je ono što mi moramo uzeti u obzir kada zauzimamo naše stajalište u Makedoniji, jer radi se o dubokoj političkoj krizi i Europska unija mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Hvala. E, zastupnica Filiz Hjusmanova. Hvala predsjedniče, dragi kolege. čelnik po liberalne stranke Bugarske početkom godine uputio pismo ko svim čelnicima bugarskih političkih stranaka i rekao je u njemu da bi Europska unija morala otvoriti vrata svim balkanskim zemljama. Stoga mi moramo imati politiku kojom će se omogućiti da sve države na Balkanu imaju zajamčenu suverenost i teritorijalni integritet. Makedonija mora krenuti putem europskih vrijednosti i možemo biti dobar primjer. Bugarska je e, na jedan e, blagi način prešla iz totalitarnog režima na demokraciju. Nadam se da će se na putu ljudskih prava susresti Bugarska i Makedonija. A sada Luka Bonano na jednu minutu. Hvala lijepa. Prije svega htio bih eh, pozdraviti publiku ovdje. Vi koji gledate, vidite koliko ima zastupnika koji ovdje rade. Znate koliko ova igrica košta? 250 milijuna eura godišnje to je e, dakle način na koji se troše novci u Europi. Eto, što se tiče Fajruma, to jeste tako zove ta zemlja, a ne Makedonija. Zapravo sve se tamo vrti oko jednog na e, plinovoda. I tu su zapravo i Amerikanci ti imaju koje svoje prste. Ali možda čak ne i Amerikanci, već tu vidimo i Ruse koji mogu biti upleteni. Jer e, Firum zapravo gleda na različita mjesta. A SAD je upravo taj koji postiče revolucije i druge grupice koje se bune. Ne, probajte malo razmisliti o tome umjesto da spavate cijeli dan. Hvala lijepa. A sada riječ ima jedan od kvestora, Andrej Kovačev. Oprostite, ja sam pogriješio. Gospodine Bonano, prihvaćate li plavi katon gospodina Ivana Jakovčića?

to nie było pytanie. E, bardzo proszę. E, next blue card. Pa to nije bilo pitanje, ali imate još i plavi karton gospodine Polčaka. Hoćete li ga prihvatiti? Da, dobro, gospodine Polčak, izvolite. Hvala. Hvala vam što ste prihvatili mm, moj plavi karton. Vrlo jednostavno pitanje. Jeste li vi cijelo vrijeme na plenarnom zasjedanju? Evo, izvolite, odgovorite. Dobro. E, prvo biste trebali saznati nešto više o meni. Ja sam 21 godinu gradonačelnik jednog talijanskog grada. A kada gledate koliki e, broj birača glasa za mene i ono što radim, ja mislim da sam među onima koji su dobili najviše glasova birača od svih 751 euro zastupnika. Ja sam inače čovjek iz naroda, ponekad čak govorim i proste riječi, ali draže mi je reći proste riječi ponekada, nego neki od vas koji zapravo se tu smiju i govore različite stvari, a zapravo ih baš briga za europske narod. Hvala lijepa. Sada sam uvjeren e, da je red došao na jednu i po minutu na kvestora Andreja Kovačeva. Izvolite. E, hvala. Politička elita Makedonije mora pod svaku cijenu riješiti krizu mora odustati od konfrontacija kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. Ipak, možemo žaliti činjenicu da je gospodin Gruevski udaljio Makedoniju s evropskog puta koje smo mi uvijek podsticali. Što se tiče demokratskih praksi i jednakog tretmana, e, tre bi smio ovisiti o E, etničkim porijeklima građana. Međutim, manipulacija e, historijskim činjenicama tamo stalno vlada ima se agresivno pristupa novom identitetu. U interesu Europske unije je stabilna Makedonija sa neznavisnim medijima u kojoj će se poštovati i zajamčiti svačija prava. Međutim, stav Makedonije je prilično čudan. Ministar Lavrov je govorio o tome da će susjedne zemlje podijeliti Makedoniju. Makedonski građani imaju pravu da se njima upravlja na transparentan i demokratski način. Ne smije se uzimati kao taoce jednog političara kojeg se pravi da je on e, utjelovljenje nacije.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 Postavit ću vam sljedeće pitanje. Mislite li da je normalno da se e, Makedoniji daje u ruke sva odgovornost, a istovremeno naše instituciju ne pomažu punu Makedoniju. Mi tu zemlju destabiliziramo i e, stalno im govorimo da se ne mogu približiti Europi. Prema tome odgovornost ne leži samo u makedonskim rukama. Svi dobro znamo da je Balkan uvijek bio problematična regija. Još vas jednom pitam, mislite li da je sva odgovornost ona koja leži u makedonskim rukama? Gospodine Kovačev, izvolite. Naravno, dragi kolega, odgovornost je dvostruka i dvosmjerna, a solidarnost i pruženu ruku treba prihvatiti. Međutim, otkako je prije 25 godina Makedonija postala nezavisna država, Makedonija može ima, ne uspjeva imati dobre odnose sa svojim susjedima. Ona treba pokazati da zaista želi imati dobro susjedske odnose. Makedonija

predsjedavajući povjereniče. Već deset godina Makedonija čeka predpristupne pregovore. Nakon izbora koji su se održali prošle godine i Europska je unija odgovorna zbog ove eskalacije. Promatrači e, izbora nisu uočili nikakve nepravilnosti prilikom izbora. Međutim, komentari e, predstavnika Europske unije jedna je strana iskoristila kako ne bi poštovala rezultate izbora. Primjera radi, nizozemski je veleposlanik rekao da je za vrijeme i predizborne kampanje bilo problema zato što e, kandidati nisu dijelili aktivnosti između e, predizborne kampanje i e, njihove političke skranoške aktivnosti. Pa u tom slučaju možemo u polovici naših država poništiti rezultate e, izbora. Ja sam prijatelj Makedonije. Makedonija je usprkos problemima i dalje evropska zemlja i dalje mislim da bismo trebali

Uh, Milan uh, Milan Zver ima riječ na jednu minutu i pol. Država koja već jedno desetljeće i prolazi kroz fazu dobrog razvoja, sada se nalazi u krizi. Zato postoje dva razloga. S jedne strane politički razlozi. Nakon e, što e, socijalisti nisu uspjeli na izborima, oni optužuju e, vladu za različite nelegalne djelovanja kao recimo prisluškivanja. Čuli smo za različite terorističke akte koje su mogle dovesti do međuetničkog sukoba. U Makedoniji su prošlih godina uspjevali rješavati probleme jer su uključivali sve u društvo. Uvijek su tražili za mogućnost da brže uđu u EU, Da je to bilo moguće, situacija je bi u Makedoniji bila e, stabilnija. Bojim se da će Makedonija postati žrtva različitih interesa ako ne pomognemo Makedoniji. Hvala. Matriotiris Marija Sprakina jednu min i po minutu. predsjedniče povjereniče. Činjenica da bivša Jugoslavenska e, republika Makedonija prolazi kroz događaje poput onoga u Kumanovu znači da je demokracija u toj zemlji deficitarna. E, ne poštuje se ohridski sporazum niti prava manjina. Međutim, E, ima još i dodatnih problema. Problema s oporbom nakon izbora, a nije došlo niti do e, pravilne istrage o prisluškivanju telefona. Osobe koje su u pratnji e, predsjednika vlade govore da je u njihovoj zemlji u interesu strana intervencija, a javlja se dakle i problem telefonskih prisluškivanja kao i problem plinovota. Problem je ne samo s Albancima, već i sa Romima, a i mediji e, nisu slobodni. Moramo zaista paziti što treba napraviti u toj zemlji koja je kandidat za

Hvala. Sada je došlo vrijeme za spontano javljanje za riječ. E, gospodin Georgios Krcas ima riječ, izvolite. Hvala. Postoje četiri temeljna preduvjeta kako bi e, Europska unija surađivala s bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom i otvorila put budućem pristupanju te zemlje. Potrebna je prvo demokratizacija autoritarnog političkog sustava. Drugo, organizirani kriminal je nešto čemu se treba stati na kraj, a također trebamo vidjeti u toj zemlji poštivanje albanske manjine. I četvrto, treba riješiti pitanje imena. Treba naći jedan pošten kompromis koji će biti prihvatljiv Skoplju i Ateni. Ja sam Grk i mislit ćete možda da jedino što meni se čini važnim je četvrta točka. Ja sam eh, razgovarao sa vlastima u Skoplju kako bi se

hoćemo li ugasiti ovaj plamen ili čekati dok se ne razbukti u veliki požar? Hvala A e, sada gospodin Ključuk, izvolite. Predsjedniče, dragi kolege, Problem Makedonije nije makedonski problem. Radi se o balkanskom problemu i u problemu Europske unije. Makedonija je bila izolirana već više godina i to je jedan od razloga sadašnje krize. Prije svega trebali bismo riješiti sve bilateralne probleme. U protivnom neće biti moguće da Makedonija uđe u Europsku uniju. Htio bih u tom smislu reći da na Balkanu postoje i problemi koji se mogu riješiti ne prije ulaska u Europsku uniju, već i kada jedna zemlja jednom uđe u Europsku uniju. To je vrlo važno za civilno društvo novih država kao što je Makedonija. Ne smijemo te države držati u jednom neutralnom prostoru između istoka i zapada. Moramo paziti da ne dođe do radikalizacije tih novih društava. Zato ćemo mi liberali početkom rujna organizirati sastanak i ćemo govoriti o novoj strategiji za te zemlje u budućnosti. Opiriotis Kostas. Mnogi zastupnici u Europskom parlamentu govorili su o problemu s imenom i tim, tom sukobu s Grčkom. Samo želim reći da Grčka vlada Vlada za vladom je pokazala volju da se postigne kompromis i to je jasno navedeno. Problem je u drugoj strani kao što je rekao gospodin Preda iz EPP-a, ne postoji taj mentalitet kompromisa u političkom sustavu u Skopju, će vlade gospodina Gruevskog. I oni e, zapravo zavaravaju svoj vlastiti narod vezano za to pitanje, a tu imamo i pitanje tih e, teritorijalnih pretenzija e, koje se krije iza ovog problema imena oni pokušavaju odvući pozornost ljudi od problema e, koji postoje. Tako da mislim da ovaj problem je na njihovoj strani, a ne na strani Grčke. Hvala. E, prihvaćate li plavu karticu gospodina Marijasa? Prostite, nisam tražio plavu karticu, samo sam htio e, navesti nešto vezano za poslovnik. Imali smo cijeli niz plavih e, kartona, mi ovdje sjedimo i čekamo e, spontano javljanje za riječ. Ja sam bio među prvima koji sam se javio za riječ. To je pogrešno. Dakle, moj prijedlog je da oni koji e, govore ne smiju e, prihvaćati plave kartone zato što onda imaju prilike da dva puta e, govoriti, a ovi koji se javljaju, koji traže plavu karticu, oni nisu ti koji onda smiju uopće govoriti. Hvala, ovo je dosta važan savjet. Gospodin Igor Soltaš, izvolite. Predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. Dragi kolege, Makedonija se nalazi u vrlo teškoj situaciji. Prije nekoliko mjeseci još smo mogli govoriti o Makedoniji i njezinom e, pristupu euroatlantskim integracijama. Znamo sada da je mir nešto što je vrlo nestabilno. Što se u Makedoniji dogodilo? Pa ne znamo to, to će nam pokazati vrijeme. Vrijeme će pokazati kakvu su ulogu igrali vanjski faktori koji su htjeli uticati na makedonski geografski položaj. Makedonija je, to je činjenica, poslala bure baruta i iz tog razloga E, zaista se želim zahvaliti gospodinu Vajglu i njegovoj ekipi. Nadam se da će oni uspjeti u svom e, mirenju. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Bajta? Da, da. Gospodin ministar Part. Prije deset godina ili tu negdje Makedonija je bila zemlja e, Zapadnog Balkana koja se približavala Europskoj uniji i NATO. A ipak e, nismo je prihvatili i e, nisu otvoreni pristupni pregovori. Očito je da je ta zemlja naprosto izgubila strpljenje jer Europska unija ne želi s njima razgovarati. Što vi mislite? Svi ti negativni odgovori koje Makedonija stalno dobiva, mislite li da su oni utjecali na to kako se Makedonija razvija? Izvolite, gospodine Soltaš. Hvala vam na ovom pitanju. Mislim da je vaše pitanje opravdano, a neki su se glasovi u tom smislu već čuli za vrijeme ove rasprave. Problematika odnosa između Makedonije i Europske unije vrlo je dugačka. Moramo se prisjetiti činjenice da Makedonija e, jest dio regije gdje su mir i stabilnost uvijek bili e, vrlo krhki. Mjere se trebaju poduzeti na vrijeme kako bi se ovakva situacija koja se javila posljednjih dana u Makedoniji ne bi javljala. Samo hoću e, obavijestiti zastupnike da u spontanom javljanju sam dao riječ onim zastupnicima koji nisu sudjelovali u raspravi ranije i koji nisu tražili e, plave kartone. A sada se obraćam povjereniku da nešto kaže u ime visoke predstavnice.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 Ja nisam e, govorio, ja sam došao na raspravu i moram reći da me stvarno frustrira, baš kao i mog grčkog kolegu, da se dopušta jedan, plava, jedan plavi karton, dva plava kartona bez postavljanja pitanja i onda imamo plave kartone e, kod spontanog javljanja, a prethodni predsjedavajući rekao da to se ne smije. Mislim da to narušava raspravu i ako tako bude nitko neće htjeti doći ovdje jer ja dođem ovdje kao i moj kolega u dobroj vjeri hoću slušati raspravu dižem ruku za spontano javljanje i e, ja sam bio kvalificiran mogli ste me pozvati ali niste me prozvali Hvala gospodine Možda ste primijetili da sam dao e, riječ po jednom zastupniku iz svakog od klubova. Ako ima zastupnika koji nisu zadovoljni ovom situacijom, meni je žao što je tako i nadam se da ću sljedeći puta bolje odraditi posao. Dakle, dajem riječ povjereniku. E, panie pośle, Gospodine, rasprava je zaključena i sada dajem riječ povjereniku. Gospodine povjereniče. Mikrofon. dopustili se prethodno govorniku da se javi za riječ da govori. Zašto meni ne date da govorim? Morate me poštovati. Ja imam 93 e, godine i tu sam od jutra. Gospodine, ja zaista vas duboko štujem no e, moramo se držati poslovnika. Da sam riječ povjereniku i sada ću zamoliti povjerenika da e, iznese svoje izlaganje. Nemamo dovoljno vremena, imamo pravila kojih se moramo držati. Ne dopuštate mi da govorim. Niste mi dopustili zašto. Vi kršite pravila. Ja to tvrdim. Gospodine, mi imamo pravila, imamo postupke, procedure koje su jasno definirani i ja sam u obvezi da ih se držim, te vas u svo dužno poštovanje molim da i vi učinite isto to. Pa to ja upravo i kažem, vi kršite pravila. I ja pokušavam objasniti zašto, a vi mi ne dopuštate da to napravim. Stvarno mi je žao. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječi. Hvala gospodine predsjedniče. Naša politička inicijativa i Komisije i Europskog parlamenta, kao što smo već naveli, je u tijeku. Vrlo je važno i dalje održati taj konstruktivni pristup svih strana, tako da ova inicijativa postigne e, svoj cilj. To je veoma važno. Meni je to jako važno. Potpredsjednica Mogherini i povjerenik Han će nastaviti e, i dalje biti e, pratiti tu situaciju, biti uključeni u situaciju i mi ćemo vas informirati o daljnjem razvoju događaja i mislim da ćemo zaista, budući da se radi o kritično važnom pitanju, e, moći vas izvještavati redovito o svemu što se događa. E, ova rasprava je bila e, puna varnica, kontroverzna, ali veoma važna. Mi smo svi izrazili našu želju da se postigne konkretan ishod ove inicijative e, koju su pokrenuli povjerenik Han i kolege iz Europskog parlamenta. Hvala vam puno još jedan Hvala. Samo sam htio podsjetiti zastupnike na pravilo 142.12 Zastupnici koji nisu sudjelovali u raspravi mogu u pisanom obliku e, dostaviti e, svoju intervenciju, ne smije biti dulja od 200 riječi i onda će to postati dio zapisnika, odnosno transkripta rasprave, tako da ću zamoliti one zastupnike koji nisu dobili riječ da to učine. To ću učiniti i ja. Evo, ovime sada zaključujem raspravu o toj točki dnevnog reda i sada dajem, predajem riječ eh, mom kolegi.